So, let's start, please. U redu kolege, molim vas da započnemo sa sastankom. So, die, unser uh, letzten Ausschusssession ne? Also Pozdravljam vas na našem posljednjem sastanku odbora u ovoj godini. Ovo je posljednja od tri etape u ovoj godini. E, dostavljen vam je nacrt dnevnog reda, imali primjedaba, ako nema onda je to usvojeno. E, od prenje zapisnika od prethodna dva sastavnika. Ako nema primjedaba, onda i to smatramo usvojenim, odnosno odobrenim. Želim upozoriti da sutra u 12 sati, što će biti posljednji sastanak u ovoj godini, da ćemo imati jednu malu božićnu proslavu. Srdačno vas pozivam na e, jedan mali domjenak. I tako smo već stigli do točke dnevnog reda broj 3, priopćenje stališta vijeća u prvom čitanju o direktivi pardon, predstavljanje izmjena programa rada u području prijevoza e, Connecting Europe Facility, predstavnik komisije je ovdje i dajem vam riječ na 10 do 15 minuta. Poslije toga ćemo imati raspravu. Gospodine Onidi, izvolite, imate riječ. Hvala lijepa, želim vam svima dobar dan. Sjećate se kad smo prezentirali prvi radni program uh, novog, novog instrumenta Connecting Europe. Spomenuli smo da ćemo kasnije uh, u toku godine imati uh, prezentaciju radnog programa. Zašto? Zato što smo htjeli uključiti mogućnost da započnemo neke nove aktivnosti pod ovim novim e, instrumentom Connecting Europe. Dakle, mi sad e, zapravo predstavljamo nacrt izmijenjenog radnog programa koji sadrži e, konsekvence ne samo za transport nego i za E, energetiku i komunikacije jer je ovo horizontalni instrument koji se tiče e, ova tri sektora. Nismo bili u mogućnosti uključiti nove financijske instrumente u ono vrijeme kad smo odlučivali o radnom programu jer e, kad je usvojena pravna osnova morali smo provesti jednu eksante studiju. Ona je provedena i e, došla je, došlo se do zaključka da je mudro započeti sa instrumentom koji bi bio instrument duga, a ne e, equity tip instrumenta. Dakle, e, time će se morati pokrivati uzimanje zajmova. Izmjene će se ticati sva tri sektora, kao što sam rekao, i to sljedeći iznosi 127 milijuna eura je ukupni iznos, od toga transport ima najveći udio 70 milijuna, 16,5 milijuna imaju telekomunikacije i gotovo 41 milijun ima energetika. Ovaj instrument e, će biti povjeren Europskoj investicijskoj banci koja e, bi bila uključena u implementaciju ovog instrumenta. E, i to kako bi se pokušalo promovirati dvije kategorije projekata inicijative e, koje se financiraju obveznicama i one koje se e, financiraju pomoću zajmova. Siguran sam da ćemo imati priliku, možda kasnije, možda čak i ove godine, ali najvjerojatnije iduće godine, da se sastanemo sa Europskom investicijskom bankom kako bismo vam mogli predočiti e, opis tipova projekata koji bi bili najzanimljiviji. Instrument bi bio na raspolaganju od početka sljedeće godine i to bi bio naš prvi instrument kako bismo pokušali promovirati ove nove e, e, projekte projekte eh, uz eh, uzimanje zajmova. Naravno, radit će se o projektima koji će eh, služiti različitim koridorima u različitim područjima aktivnosti željeznica kopneni vodeni putevi također i luke Imat ćemo također i upotrebu nekih e, specifičnih konkretnih instrumenata u nekim tematskim područjima i tu se nadamo da ćemo biti u e, stanju sredinom sljedeće godine predočiti vam e, opis projekata za na primjer Cezar jedan za financiranje javnog, e, čistog javnog transporta kako bi se većim gradovima omogućilo da upotrebljavaju e, financiranje kako bi investirali u novi čisti javni transport i također fond za koji se nadamo da, da ćemo ga e, moći osnovati za modernizaciju kopnenih vodenih puteva kako bi ih promovirali uz mogućnost e, čistijih strojeva, ali također i uz mogućnost da se e, plovila e, opremi informacijskim sustavima financijska inicijativa koju vam je prezentirao e, predsjednik komisije Juncker prošli tjedan je naravno sasvim drugčija što se tiče e, veličine, ali i prirode tih instrumenata. Tu ću biti vrlo kratak jer je, mislim da će to povjerenik Bulc, povjerenica Bulc e, s vama razgovarati o tome sutra ali ja samo želim reći da ovi instrumenti o kojima sada razgovaramo će naravno biti na raspolaganju odmah e, iduće godine, nećemo tu čekati na sredinu godine i služit će u prvom redu e, nekim projektima koje smo već identificirali, na primjer modernizacija i proširenje luke u Kaleu, i također neki građevinski radovi kako bi se e, doprinjelo e, jednom projektu u Amsterdamu po nazivu Silok i neki projekti koji se tiču gradskih centara. Dakle, e, imat ćemo mnogo veće E, veća sredstva na raspolaganju u osnovu ovog strateškog fonda i imat ćemo neke manje dopunske e, instrumente. Hvala lijepa. Hvala lijepa. A sada riječ e, imaju najprije koordinatori. Počinjemo sa pučanima. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Hvala na ovim informacijama koje su bile prešle jasne. Ono što nisam baš shvatio je koje godine se taj novac treba potrošiti. Koliko sam shvatio, e, novac se može početi trošiti od 2015. Ali instrument Connecting Europe je nov možda mi možete objasniti koja je povezanost između 2014. i 2015. I moj drugi komentar je, koliko sam ja shvatio, morat ćemo čekati da nam gospođa Bulc sutra ujutro prezentira plan gospodina Junkera, ali ipak e, gospodin Juncker je uzeo izvjestan iznos iz ovog instrumenta Connecting Europe. Što to znači za obične projekte? 70 milijuna od e, ukupno 127 je dosta. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Ismail, izvoli, imaš riječ. Hvala lijepa. Također hvala gospodinu Onidiju na ovoj prezentaciji. Želim postaviti dva pitanja, odnosno ako sam dobro shvatio, onda je sad neophodno da imamo alternativne mogućnosti, odnosno instrumente e, da ih, da ih upotrebljava. Jedno je e, instrument zaduživanja, drugo je instrument equity E, meni nije potpuno jasno kako bi to konkretno trebalo izgledati. Na primjer, kod ovog e, instrumenta equity e, u drugoj fazi bi taj instrument trebao biti uveden skupa sa Europskom investicijskom bankom. Kako da to kako si to možemo zamisliti? Ja sam svojedobno bio izvjestitelj za europske e, infrastrukturne mreže i uvijek iznova sam se suočavao s pitanjem što to konkretno znači za mene kao investitora. E, po mom mišljenju ovo je još uvijek nedovoljno konkretno. Shvatio sam da s jedne strane je uključena Europska investicija banka koja preuzima razne garancije, odnosno jamstva kako bi potencijalni investitori ušli u posao. Ako je dakle to tako, onda mi jednostavno potvrdite sa da, ako ne, onda molim da mi pojasnite kako će to funkcionirati a kod ovog načina koji se zove equity, da li to znači da će, kako bi to točno izgledalo, da li bi e, se novac stavljao na raspolaganje onima koji e, imaju neke projekte, ako da, onda mi je dovoljan odgovor da, ako ne, onda molim za detaljnije objašnjenje. Hvala lijepa, sljedeći riječ ima Peta Fandalen. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. E, ja ću se uključiti sutra ujutro kad bude riječ o financijskim posljedicama, ali želim sada iskoristiti priliku. Gospodin Onidi je govorio o projektu u Amsterdamu e, pod nazivom Silok i želim iskoristiti ovu priliku i zamoliti sve, odnosno pozvati sve kolege e, na prezentaciju tog projekta ako želite više projekata, e, više informacija o tom e, projektu u dvorani za primanja. Hvala lijepa na ovom pozivu. Sljedeći govornik. Hvala lijepa. E, naravno uvijek nam je drago kada postoji novac koji možemo potrošiti u području transporta, ali pošto e, postoje razno razne glasine, onda želim konkretno pitati koje je porijeklo tog novca e, i kako ga možemo potrošiti. Znači novac se samo jednom može potrošiti, ne, ne možemo ga umnožavati. Dakle, to je jedno pitanje. Drugo pitanje je ovaj put, dakle polazimo od pretpostavke da zemlje članice moraju zatražiti e, novac za financiranje svojih projekata. E, to dakle ima smisla. E, rekli ste da već imate neke konkretne projekte u vidu, govorili ste o Kaleu i Amsterdamu gdje je već odavno poznato da će to Evropska unija sufinancirati. Dakle, neke zemlje članice su već zatražile novce, a druge se dakle trebaju požuriti da bi dobili novac, to je bilo drugo pitanje, a treće pitanje jer je ovo jedan dodatni paket koji se možda neće morati orijentirati direktno po e, pravilima Connecting Europe Facility, e, da li će i, ovdje, i ovaj novac e, ići u ceste i željeznicu. To mi nije bilo baš potpuno jasno. Hvala lijepa. Sljedeći govornik. Hvala lijepa. E, ciljevi su nam uvijek ambiciozni, ali realizacija projekata je ono što je važno. Ja sam zabrinuta u smislu da kod svih projekata e, je potreban i priličan postotak e, sredstava zemalja članica dakle iz nacionalnog proračuna to u sljedećim godinama neće biti lako koliko je prema procjenama udio doista realiziranih projekata ili ćemo čekati djeda Božićnjaka koji će nam za nekoliko tjedana e, staviti na raspolaganje sredstva u nacionalnim proračunima. E, najprije šestog dolazi Sveti, svetog Nikola, a poslije toga Božićnjak, dakle e, molim za malo strpljenja. Sljedeća govornica. Hvala gospodine predsjedavajući, hvala na ovoj, e, također na ovoj prezentaciji. Prije svega bi željela se dotaći pitanje tih velikih megaprojekata. To, to su to je dobro imamo znači e, Torino, Herman Fingsling e, i tako dalje i drugi projekti željela bih znati u kojoj mjeri će ti projekti dobiti financijska sredstva od Europske unije iz europskih fondova i u kojem postotku Željela bih dobiti e, odgovore na to. Radite, znači kažete da se radi ovdje samo o projektu financiranja, a pravi program rada tek je e, pred nama. Jedno pitanje, da li zapravo postoji način na koji će se inicijativa od 3 milijarde eura pa gospodina Junkera može e, uključiti u ove ambiciozne budžetske perspektive. Na koji način to u svakom slučaju od, e, je u skladu sa ciljevima komisije da države članice smanje svoje e, dugove i isto tako kako komisija misli e, da ćemo privući privatne investicije a nismo imali do sada zapravo neke znakove uspjeha zašto komisija zapravo misli da će te, te da ti privatni investitori će biti zainteresirani za ovakve dugoročne riskantne projekte i to na području infrastrukture i prometa. Da li bih mogla dobiti konkretne odgovore na svoja pitanja i to od strane komisije? Hvala vam. Danke Hvala lijepa. Sljedeći govornik, gospodin Seymour. Izgleda da nije ovdje. Onda riječ ima gospodin Reke. Hvala gospodine predsjedavajući. imam zapravo jako puno pitanja za komisiju pa ću izabrati samo nekoliko pitanja koje mi se čisto je suštinska vezano znači uz ovu današnju temu i financijskih instrumenata u okviru Connecting, Connecting Europa. Znači, radi se zapravo o, načinima funkcioniranjima i pitanja vezana uz to. Da li e, projekti o kojima ste govorili su, znači, projekti e, koji su, znači, u okviri o ovog, u okviru ovog e, poziva za projekte u, u veljači 2015. godine. Što se tiče rokova koji će postojati znači prije znači e, slanja sredstava prvih godina i isto tako same osmišljavanja studija šta će se znači e, dogoditi između znači samog e, dodjeljivanja sredstava i s druge strane završavanja same, same studije procjene drugo ovo moje sljedeće pitanje je vezano uz ono što je suštinsko, što se tiče stajališta vijeća vezano uz financijske instrumente, oni su uvijek bili vrlo suzdržani što se toga tiče i i uvijek su zapravo pokušavali ograničiti na vrlo velik, e, u velikom ojbujmu e, korištenje tih financijskih e, instrumenata. Da li se to stajalište može promijeniti? Bio sam izuzetno iznenađen da je plan Juncker prije svega osnovan na određenim financijskim instrumentima dok se vijeće tome žestoko e, protivilo da li možda komisija ima neke elemente koji mogu ukazivati na to da će se da će odjedanput vijeće naglo promijeniti svoje mišljenje. Četvrto pitanje je vezano uz činjenicu da budući da imamo plan Juncker i da e, u okviru Connecting Europa e, imamo sredstva od 3 milijarde e, E, milijarde eura. Znači u kojem smislu ćemo definirati ovu pravnu bazu? Da li isto tako komisija zna na koji način će se znači e, koristiti ova sredstva iz ove opće omotnice od 33 milijarde i na koji način će ili da li će to biti znači raspodijeljeno na neke tematske omotnice? Na koji način ćemo zapravo nabaviti ta sredstva e, koja su dodijeljena Connecting Europu? Hvala. Hvala lijepa kolega Nilsen kao posljednji koordinator ima riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Želim iznijeti jedno svoje razmišljanje. Prije nekoliko tjedana smo dobili jedan izvještaj. Dakle, parlament je naručio e, jednu studiju i u tom izvještaju se radilo o velikim koridorima E, dobili smo i neke preporuke i e, rečeno je da su to dobre preporuke. Jedna je glasila da se moramo pobrinuti za to da evropske investicije u koridore e, se prebace u prve godine u početni period i zanima me da li se to E, uzelo u obzir kod razrade ovog radnog programa. E, hvala e, sljedeći govornik. Zaboravio sam jedno pitanje postaviti. Govorilo se o preradi lokomotiva i sad me zanima da li to vrijedi i za plovila u kopneno, na kopnenim vodenim e, putevima. Ja također imam još jedno pitanje, a potom ćemo dobiti odgovore od gospodina Ionidija. Da li koliko projekata je uopće prijavljeno i što je sa infrastrukturom koja je uništena u ratu, da li će ona biti ponovno građena. E, kao drugo, e, spomenuto je kofinanciranje od strane zemalja članica. Jedan od najvažnijih koridora je e, prema Dženovi, iz Švicarske prema Dženovi, trenutno se gradi i dio u Švicarskoj i dio u Italiji. E, da li se sa svim tim projektima može istovremeno početi ili ćemo raditi jedan po jedan jer ugovor e, iz Lugana 1996. E, po tom pitanju Italija nije ništa učinila, Njemačka također ništa. Dakle, kako se postavljate prema tim projektima? Gospodine Unidi, postavili smo vam mnogo pitanja. Sad sa e, velikim zanimanjem očekujemo vaše odgovore. Hvala vam svima na ovoj dugoj listi pitanja. Prije svega 70 milijuna koje predlažemo za ovaj instrument duga su dio sredstava kojim je glasovao odbor za proračune za 2014. Dakle, njih imamo u proračunu, a oni bi se oslobodili od 1. siječnja iduće godine, budući da smo sada završili pregovore između, između naše delegacije i Europske investicijske banke. Kada govorimo o novom financijskom instrumentu, kao što znate, nismo u situaciji u kojoj biramo projekte. To je dinamika u kojoj pokušavamo identificirati moguće projekte, kao što se neki od vas istaknuli. Imamo mnogo projekata u prometnom sektoru koji su jako zanimljivi investitorima, zato što je riječ o dugoročnim projektima i koji nude e, dobar povrat e, sredstava koji je usto i siguran. Međutim, u prometnom sektoru projekti su poprilično rizični i to govori dosta o prirodi onoga što stavljamo na raspolaganje investitorima, uključujući nacionalna tijela. To je instrument kojim se žele garantirati ovi rizici. Tako dakle, kako bih odgovorio na neka pitanja koja su postavljena, ovaj novac može služiti i za više od jednog projekta. To dokazuje da se novac troši, da odgovorim kolegi Meissner, samo kada je potrebno pokriti e, rizike i kada investitor ne može dobiti povrat koji očekuje. To je i razlog zbog kojeg je bilo potrebno dio ovog financiranja prenamijeniti za ovu svrhu. Dakle, započeli smo sa nečim poprilično konzervativnim, Razgovaramo sa Europskom investicijskom bankom, dosta konzervativno tijelo i raspravljamo o tome kako započeti s radom na novoj schemi. Nadamo se da će to biti jako brzo i Stefan s moje desne strane i ostali kolege razgovaraju sa brojnim nacionalnim bankama te žele uspostaviti različite fondove u suradnji sa nacionalnim financijskim institucijama zato što su one bliže projektima. Postavili ste nam jedno pitanje s tim u vezi da dio ovog novca iz ovog instrumenta je objasnio predsjednik Juncker. Predviđeno je da će se iskoristiti 3,3 milijarde iz instrumenta povezivanja Europe za ciljeve koje je on naveo. Komisija i različiti povjerenici raspravljaju o ovim pitanjima, kako s vama, tako i sa drugim zainteresiranim odborima. Ali da odgovorim na pitanje zastupnika Rike. Početkom iduće godine želimo izraditi nacrt prijedloga koje ćemo nazvati omnibus jer ćemo njime mijenjati više postojećih propisa, dakle ne samo CEF, već i program Horizont 2020. i druge vrste istraživačkih programa. Dakle, vi ćete imati dosta vremena kako biste porazgovarali s ovim, ovom pitanju sa komisijom, pa tako i sa vijećem. Danas ne mogu o tome reći nešto više. Uvjeren sam da će povjerenica Bulc htjeti s vama razmijeniti mišljenje o ovom novom instrumentu, razjasniti vam ga kada je riječ o sektoru prometa, te naročito kada je riječ o prioritetnim projektima za nas. Jedno pitanja je bilo razlika između ova dva instrumenta, dakle zajmovi u odnosu na fondove kapitala. Trenutno imamo instrument rizičnog kapitala koji ima veliki, veliki na koje možemo računati i unutar iduće dvije godine ćemo ocijeniti hoćemo li podržati nastajanje ovakvih fondova za naše projekte. Međutim, na osnovu eksante analize koja je izvršena i na osnovu e, projekata koje dnevno analiziramo, čini se da postoji izravan interes za instrument zajma kojim bi se pokrio rizik tijekom dugog razdoblja izrade projekata. Hvala što ste me podsjetili na ovaj projekt u Amsterdamu i da će da je s tim u vezi povezana jedna prezentacija danas. To je dobar primjer kako se mogu financirati ovi projekti. Upravo ću vam moći dokazati kako je velik dio sredstava za ovaj e, projekt došao korištenjem financijskih instrumenta i to po povoljnim cijenama za e, nizozemsku, tako i za druge partnere u ovom projektu. Svaki put kada raspravljamo o projektima sa zemljama članicama, moramo uložiti velik napor kako bismo dionike uvjerili ne samo da se koncentriraju na lak novac, koju dobivaju kroz poticaje već i da osiguraju novac putem inovativnih financijskih proizvoda. Tu je, spomenuli ste razne prometne koridore, Lyon, Torino i slično. Ja vam ne mogu reći više od onoga što je navedeno u propisu o CEF-u kada je riječ o maksimalnim iznosima, o konkuriranju za ovaj fond, za riječ o visokorizičnim projektima, oni bi mogli imati koristi od ovog instrumenta, međutim ne od ovog o kojem danas raspravljamo, već o širim infrastrukturnim potporama o kojima je govorio predsjednik komisije Juncker. Danas postoji problem kod uvjeravanja nacionalnih e, tijela da se radovi daju vanjskim izvođačima. Tu postoje pravila koje se tiču pakta o stabilnosti i rastu. Ono što se može iščitati iz Junkerove inicijative je vrlo jasno pozivanje koje traži izuzeće za iznose nacionalnog sufinanciranja koje će se investirati u strateški financijski instrument. Dakle, to nam može dati dodatnu fleksibilnost u kontekstu pakta za stabilnost i rast. Hoće li projekti koje možemo financirati ovim instrumentom, hoćemo li njih naći u pozivu koji vrijedi do, do, do kraja veljače? Vjerojatno ne. Poziv za iskazivanje interesa je vezano uz druga financijska davanja za poticaje i u fazi pripreme projekta upućujemo izrađivače ili na poticaje ili na nove financijske instrumente. To je jasno propisano u tekstu pozivate, nastojimo na taj način iskoristiti različite instrumente koji su nam na raspolaganju. Hoće li biti sinhronizacije između ex post ocjene koju ćemo obaviti 2015. Pa ovu analizu ćemo započeti već u siječnju, a to će nam omogućiti paralelni rad na ovom pitanju. Nećemo morati čekati formalni ishod ove ocjene kako bismo e, počeli provoditi ovaj novi instrument. To zašto? Zato što očekujemo da će sazriti neki projekti i koji će moći imati koristi od ovog financijskog instrumenta. Znate da želimo projekte koji se razlikuju od projekta autocesta. Većina projekata pod novom financijskom schemom su projekti vezani uz ceste, a sada mislimo da imamo priliku da se od toga udaljimo i da imamo projekte u koji su pravi prioriteti za sve nas, a to su i željeznice, te luke Međutim, ponovno to ne znači da, su, da sad samo oni mogu uključiti u korištenje ovog instrumenta, jer na koncu ovi instrumenti surađuju i sa uz interes privatnih investitora, te e, će tu isto slijediti brojni pregovori. Radili smo i na sustavu EATMS koje se tiče modernizacije u situacija sa unutarnjim vodama. To na taj način će taj sustav biti ne samo sigurniji, već će pružiti dodatne mogućnosti poslovnog razvoja za sve dionike u tom području. Mislim da sam pokrio veći dio pitanja. Gospodine Kramer, možda još nisam odgovorio na vaša. Ne mogu vam reći koliki je omjer prekograničnih e, projekata. Kada je riječ o ovim financijskim instrumentima, ali mogu vam garantirati da se prilikom e, odabira projekata u tranzivanju interesa, da se ocjena fokusira na to imaju li ti prekogranični projekti trenutno djelovanje i kada je riječ o dovršetku potrebnih investicija sa druge strane granice. Jer jasno je da su neki projekti dovršeni, a to nije bio slučaj sa druge strane granice, to je došlo do oduživanja rokova. To se događa u situaciji kada nemamo na raspolaganju dovoljno financijska sredstva. Ono se da ćete uskoro, početkom iduće godine, razgovarati s našim koordinatorima koji će vam predstaviti prve radne programe. Za svaki od ovih koridora bit će izvršena detaljna analiza kojom će se predstaviti što je potrebno kako bi se uskladili ovi prekogranični projekti i kako bismo imali dodatne garancije da će investicija biti dosljedna sa obi strane granice. Eh, Hvala još, lijepa još jednom na ovim dodatnim informacijama. Ipak eh, ja imam još jedno potpitanje. Žao mi je što još jednom moram pitati, ali ipak mi, još uvijek mi nije jasno. Ako neka firma XY sutra kaže e, mi želimo e, na nekom konkretnom projektu sudjelovati sa toliko i toliko milijardi ili milijuna eura. Koji put taj privatni investitor mora e, kojim putem treba ići, morali se povezati sa svojom nacionalnom vladom, E, dakle morali vladi signalizirati taj privatni investitor da je spreman e, svoja sredstva uložiti i kako to onda ide dalje kako sasvim konkretno zemlja članica kaže u redu mi to gradimo E, preuzeli smo obaveze ako Europska komisija raspiše taj natječaj za šest mjeseci, osam, devet mjeseci ili sljedeće godine, kako to onda dalje ide? To je moje konkretno pitanje na koje nažalost još nisam dobio odgovor. Dakle, ta procedura, ti koraci mi nisu jasni ako jedan privatni investitor želi e, e, sudjelovati u financiranju nekog projekta. E, vidjet ćemo da li gospodin Nidi može odgovoriti na ovo pitanje. Logika je različita ukoliko se natječete za financijsku pomoć putem poticajata da ispunjavate e, dokument e, koji sigurno poznajete bolje od mene. Kada pak izrađujete projekte koji koriste ove nove financijske instrumente. Logika je drugačija. Trebate ih pripremati uz potencijalne investitore. I ono kako se to inače radilo je da se čini na osnovu različitih instrumenta koji su raspoloživi. Naprimjer, ukoliko uzmemo ovaj današnji, govorimo o 70 milijuna koje se dobiva kroz sektor prometa, a to će vam omogućiti da Evropska investicijska banka uđe sa određenim iznosom i to investitori znaju i postoji velik interes jer imamo velik, eh, veliku količinu sredstava na raspolaganju. Dakle, moramo vidjeti koji eh, će projekt oni ponuditi, koji će se razvijati tijekom godina i u kolikoj mjeri nacionalna tijela, to su inače ona koje posjeduju te projekte, koliko su ona spremna da se otvore na uključenje financijskih investitora kroz putem koncesija na dugi broj godina na drugi, druge načine kojim bi se potakli privatni investitori na kojim bi oni postvarili povrat sredstava. Dakle, govorimo o različitim stvarima, ne govorimo o pozivu za iskazivanje interesa, već o činjenici da su investitori svjesni da postoje neki instrumenti. Zato je tu važna tehnička pomoć koja se nalazi u novim propisima o instrumentu povezivanja Europe, zato što uz njenu pomoć koristi mogu imati nacionalna tijela, te možemo dobiti bolju pripremu projekata kako bi oni postali atraktivni investitorima. To je način za razvoj nečega što se provodi u suradnji sa Europskom investicijskom bankom. E, tu smo pregovarali sa različitim zainteresiranim investitorima koji se uklapaju u našu financijsku jednadžbu. Gucken bisschen auf die Uhr. E, malo gledam na sat. Izvolite, gospođo Sender. Muy rápidamente, solo dos. Hvala vam, bit ću jako kratka. Pročitali smo ovaj iznos od 70 milijuna eura koji bi se uklopili u Junckerov program. Dakle, sredstva iz instrumenta CEF. Dakle, tu su, i, no, tu su sredstva iz programa Horizontu 2020. To čini svojevrsni paket koji bi se splatio tijekom tri godine. Ne znam jesam li dobro to pročitala. Projekti kojima mi raspravljamo su duže realizacije, naročito koliko postoje ovi složeni mehanizmi. I potom prijedlog financijskih instrumenta će učiniti još složenijom pristup projektima, da složenijim nego što su predvidjele zemlje članice, vidimo da postoje velike problemi sa financijskim inženjeringom da bi se investitori privolili da ulažu u javni projekt. To nisu jednostavne situacije. ganz izvolite kratko, molim. Ideja je da se omogući specifično financiranje tijekom tri godine. Dakle, svake godine govorimo, govorimo o stotinjak milijuna svake godine za ovaj novi instrument strateškog investiranja. Međutim, trajanje ovog projekta će nadići ove tri godine. Ukoliko se novac ne iskoristi, odnosno će se morati iskoristiti kako bi se pokrili neki rizici s kojima se susreću privatni investitori, novac će ostati na raspolaganju za investicije. Dakle, ono što smo predvidjeli u iduće tri godine se može, može živjeti duže od tog razdoblja to ćemo vidjeti tijekom ovog razdoblja na osnovi uspjeha ovih novih inicijativa, hoće li one biti produžene, mi to sada ne znamo. Ja, da bedanke mich recht herzlich. Lijepo zahvaljujem. Time smo završili sa ovom točkom dnevnog reda i prelazimo na sljedeću. To je prekogranična razmjena informacija o prometnim prekršajima vezanim u sigurnost prometa na cestama. Izvjestiteljica je Inesa Jala Senda i izvolite imate riječ. Hvala gospodine predsjedavajući. Već smo imali priliku precizirati o kojem se okviru radi kad govorimo o ovom izvješću. Imali smo znači vrlo teška pitanja, probleme, revizije, pravne osnovne, osnove, probleme sa vijećem i tako dalje. Ukratko, došli smo do jednog dogovora, sporazuma, zahvaljujući političkoj voli talijanskog predsjedništva, ali prije svega političkoj volji komisije. U tom smislu hvala komisiji. U nekoliko mjeseci ste nam bili u mogućnosti predstaviti tekstove sa smjernicama Europskog suda i to ne komplicirajući puno stvari. E, talijansko predsjedništvo nije došlo do dobro konsenzusa ili dobre većine, ali ipak smo na kraju e, prilagodili ono što je Europski sud izrekao i na takav način zapravo e, sačuvali ono što je najveći broj država članica reklo koje su zapravo već e, provodile određene uredbe vezano uz prometne prekršaje izvan vlastitih granica. Mi pripremamo sada glasovanje koje će se dogoditi sutra. Imamo isto tako prijedloge amandmana, imamo znači inicijalni opći prijedlog. Kolege su a, analizirali tekst, hvala im, isto tako su dali prijedloge. Reći ću sljedeće. Ima nekoliko prijedloga koje ne mogu uzeti u obzir. Ono što kaže gospodina, gospođa Arnautu, na primjer. Radi se o prijedlogu kojim se želi na neki način ponovo nacionalizirati ovaj tekst. Mogu razumjeti, ali tu se također e, želi E, da se izbrišu neki elementi koji su suštinski za sigurnost e, na cestama, posebno korištenje mobitela, e, što se tiče isto tako prekršaja propisane brzine i tako dalje. Ja tražim od vas da glasujete protiv. Ona je uključila znači ovdje udrugu e, prijevoznika. Isto tako imamo također i udruge žrtava prometnih e, nezgoda, nesreće. isto tako. I u svakom slučaju smatrali smo da je to prihvatljivije. Gospodin Lincoln. Svaćamo da vas ova tema interesira, da ste profesionalac, no da li je to najbolje mjesto da govorimo o ovim lažnim e, vozačkim dozvolama. Moramo se zbilja usredotočiti na suštinske elemente. Sve zapravo ono što je uzrokom 90 posto i nesreća na cestama i e, ozlijeđenih. Sada e, prijedlog gospođe Foster koja se vraća na prijedlog vijeća. Govori o novim državama, tri nove države članice da Irska, Velika Britanija i Danska. Kontaktirali smo sve čimbenike i smatramo da ovo je prihvatljivo. Ovdje se ne radi da se inzistira na ovom roku čekanja od dvije godine. To ne znači da mi pokušavamo Eh, odgoditi provedbu direktive i isto tako pokušavamo odgoditi reviziju prijedloga za 2016. godinu. U svakom slučaju ono što je gospođa Andersen i ono što sam ja predložila, eh, to mi se više sviđa. Mislim da se ne trebamo vraćati što se tiče provedbe korak unatrag. Države zapravo imaju interes da se anticipira što je predviđeno ovdje vezano uz cestovnu sigurnost i to zapravo ne bi e, trebalo biti, e, ne bi trebalo predstavljati nekakav veliki e, problem. Ono što je važno je da zapravo izbjegnemo odgađanje predstavljanja izvješća vezano uz samu provedbu. Hvala. Hvala lijepa. Sljedeći govornik. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. E, nakon ovog izlaganja kolegice jala Sender želim uputiti čestitke svima koji su sudjelovali u ovom radu na brzo obavljenom poslu. Mislim da je to važno zbog u interesu sigurnosti na cestama. Ja dijelim stajalište i mišljenje e, kolegice Sander da bi renacionalizacija bila kontraproduktivna e, i da bi e, bila kontraproduktivna u smislu sigurnosti na cestama. Pučani jednako kao i izvjestiteljica biti za amandman 17. Mislim da će to izvještaju dati dodatnu snagu. Hvala lijepa. Sljedeći govornik Peta von Mislim da je sada vrijeme da završimo s ovim predmetom koji je tako bio dugo na našem dnevnom redu. To je zbilja u interesu ne samo sigurnosti na cesti, nego ako postoje kršenja, onda bi neko za to trebao i odgovarati. Moramo u svakom slučaju smanjiti broj preko, preko graničnih prekršaja. E, mislim da ne bi trebali smo sada otvoriti diskusiju i sve ponavljati i u svakom slučaju izvjestiteljica u tom smislu e, na neki način ne malo oprezna što se tiče samih amandmana. Što se tiče klubova za zastupnika treba u svakom slučaju uzeti u obzir i interese država članica. Ja sam u svakom slučaju smo spremni znači biti fleksibilni. Nemojmo se ponovo vraćati na onaj, onu prvobitnu fazu sa ovim amandmanima. Hvala. Hvala. Trebamo biti zbilja koherentni vezano uz ono što smo rekli od početka da se zbilja treba poštivati biti e, odluka Europskog suda. U tom smislu slažemo se sa izvjestiteljicom koja kaže da trebamo prilagoditi ovo izvješće što prije. U e, mom klubu zastupnika E, smo odlučili da nećemo predstaviti amandmane zato što je zapravo e, najvažnije da usvojimo sada izvješće. Isto tako je važno za 2006. godine imamo izvješće o e, procjeni primjene ovog teksta. Sada smo imali neke države članice koje usvajaju određene norme i u zbog tom smislu ćemo odbiti sve E, amandmane koje sve izmjene kojima se odgađa još uvijek e, primjena ovoga teksta, a podržat ćemo sve e, izmjene kojima se znači skraćuju svi rokovi kako bismo na kraju imali znači ovaj rok od dvije godine. Slažem se u svakom slučaju sa izvjestiteljicom. Hvala. Karima Deli, izvolite. Željela bih prije svega zahvaliti gospođi izvjestiteljici. E, iz e, znači redova zelenih željeli bismo reći da se slažemo s vama. Podsjećamo vas na to da smo e, već puno izgubili vremena da taj zakonodavstvo se u svakom slučaju trebamo provesti. I mislimo da je u svakom slučaju dobar rad koji ste napravili e, uzimajući u obzir sve čimbenike i aktere. Kristina Arnautu. Hvala, gospodine predsjedavajući. Zahvaljujem i izvjestiteljici koja je podcrtala na to da želim znači braniti i sigurnost e, na cestama u Francuskoj i vozače u Francuskoj. Sigurno niste dobro pročitali ove izmjene i dopune jer ste na neki način karikatirali karikirali ono što je rečeno. Reći ćemo vam e, što zapravo stoji u srcu ovih 12 amandmana. Mi u svakom slučaju na području e, sigurnosti na cestama e, smatramo da treba postojati suradnja između država članica, ali u svakom slučaju komisija ne bi trebala u svakom slučaju biti ona koja će određivati vezano uz norme registracije, pravila na cestama i tako dalje. Princip subs subsidijarnost je upisan na ugovore, no on se stalno gazi. U ovom tekstu znači imamo ono načelo da svaka cestovna politika treba biti prije svega restriktivna. To prokazujemo, radi se o ideološkom načelu koje prokazuje i govori o tome da su zapravo automobilisti i vozači odgovorni za sve. Sigurnost na cestama je zapravo uvijek način, često način da se e, učini to zapravo da se da vozači što više plaćaju, a da se što manje ulaže u samu sigurnost i održavanje cesta. U istom smislu tražim da udruge e, vozača budu konzultirane i to kao i druge udruge. Također e, mislimo da trebamo imati razlikovati velike i male prekršaje na cestama. Rekla sam u svakom slučaju da nisam govorila na o znači prekoračenju brzine od 50 km na sat, nego prije svega sam, mislim da u svakom slučaju samo prekoračenje od 5 e, km na sat ne, smije biti tretirano na isti način kao znači više od 50 km na sat. Znate da postoji znači ovaj e, go fast sa koji koriste krijumčari dogom, drogom kako bi znači se e, prevel, prenijela droga velikim, velikim brzinama e, željela bih da ovdje govorimo o ovoj temi gdje se govori zbilja o jednoj o jednom europskom problemu. Mislim da ovdje u svakom slučaju se u Francuskoj se, a i ovdje ne rješava taj problem. Moramo u svakom slučaju imati e, nula tolerantnosti za velike kriminalce, ali za male prekršitelje morali bi ipak imati određenu fleksibilnost. Dajem riječ Lucijano. Hvala. Hvala izvjestiteljici vezano uz znači ovaj rok za tri države članice koje nisu bile uključene. Znam da će biti u svakom slučaju nekakvih e, administrativnih e, zahtjeva vezano uz to što se tiče zaštite podataka vezano uz mjere, možemo reći da imamo u svakom slučaju zabrinutosti vezano uz IT. U Mislimo da bi kompromis bio dobar da se radi o jednoj godini, a ne dvije godine. Mislim da je to jako razumno. U svakom slučaju, znači, procjena učinka je pokazala kako ta mjera može biti kritična i slažem se sa kolegama da minimalni, e, da trebamo zbilja usvojiti ovaj minimalni rok. Što se tiče onih pretvodnih e, govornika, mogu reći da sam e, zapravo zbunjena jer ovdje govorimo na primjer o korištenju e, nezakonitom korištenju mobilnih telefona ili nekih drugih e, aparata i vidim da toga tu više nema ja sam jako zbunjena željela bi da se to ponovo uvede u tekst hvala hvala Jackie Forster hvala hvala također izvjestiteljici na rad Želim ponoviti ja sam zatražila na zadnjem sastanku vezano uz e, implementaciju roka za tri države članice koje nisu bile dio ovog e, sustava i ove direktive. Sve druge države članice su imale dvije godine kako bi se to implementiralo. Vijeće je znači odredilo da Velika Britanija, Danska i Irska da se one znači moraju poštovati ove odredbe. Zašto one također nemaju dvije godine kao što su imale i sve druge države članice za e, provedbu? Ja sam dovela u, zapravo to pitanje sam postavila E, zbog e, slučaja e, Velike Britanije. Zapravo ćemo trebati usvojiti određeno zakonodavstvo kako bi mogli onda uskladiti svoju zakonodavstvo. Njemačka također što se tiče sustavka također ima isti sustav vezano uz taj rok od dvije godine i mislim da bi trebali to riješiti. Amandman koji je ovdje unesen, ja sam zapravo razočarana, je zapravo e, na neki način da se zapravo državama članicama da dovoran rok da one usklade. Postavlja se pitanje da li će biti to godina, da li ćemo nakon te godine dana onda imati neke kazne, da li će te države članice onda imati neke sankcije i tako dalje. Mislimo da države, ove tri države članice u svakom slučaju trebaju imati isti rok i trebaju raspolagati istim vremenom kao i druge države članice. Svi imamo različite e, zakonodavne sustave, pravne sustave, nitko nema pravo, niko nije u krivo, ali u svakom slučaju moramo na jedan zreli način vidjeti na koji način riješiti stvari. Naravno, svi želimo e, sigurnost na cestama i u Velikoj Britaniji također možemo reći da imamo jako dobre rezultate na e, tom e, na tom polju. Evo i mislim da što se tiče ove tri države članice, zbog razloga koje sam navela trebalo bi znači se odrediti ovaj rok za primjenu. Hvala. Hvala, gospođo Kopčinska iz DigiMove. Hvala. Prije svega željela bih e, zahvaliti izvjestitelju na zbilja ovom dobrom poslu vezano ovaj nacrt direktive. Na prethodnim e, sastanci sam rekla da se zbilja radi ovdje o vrlo dobroj, vrlo brzo obavljenom poslu i od strane parlamenta i vijeća i u svakom slučaju mi pružamo veliku podršku ovoj temi sigurnosti na cestama vezano uz ovaj nacrt e, izvješća. E, znači komisija dala je, e, dala je znači prijedlog novi prijedlog e, vezano uz e, e, presudu suda od šestpet Europskog suda 6. petog. Znači možemo reći da sada zbilja imamo pred sobom jedan dobar, dobro izvješće izvjestitelja. Imali smo isto tako i pristup vijeća u listopadu što se tiče amandmana komisija, komisije sviđa ovaj amandman broj 1 jer e, mislimo da to u svakom slučaju ulazi u ovaj širi okvir zaštite podataka. Isto tako možemo prihvatiti amandman broj 2 koji se radi o, radi se ovdje o malom tehničkom amandmanu. Što se tiče dva amandmana vezano uz e, znači transpozicijsko vrijeme, amandman 16 i 17 i tri države članice koje će morati prenijeti direktivu, komisija ovdje može biti fleksibilna što se tiče ove tri država članice, budući da znamo da će im biti potrebno više vremena, neko vrijeme za samo transponiranje. Što se tiče drugih amandmana, mi smo ih vrlo dobro proučili, no oni za nas idu on kraj onog inicijalnog e, koncepta. Mi ne bismo željeli da se zapravo ide on kraj e, inicijalnog, e, inicijalnog teksta prijedloga i zapravo smo samo željeli promijeniti ovu pravnu osnovu. Samo na kraju još jedna mala stvar. Što se tiče pozitivnog glasovanja u okviru ovog ovog odbora. Imaćemo znači glasovanje trijaloga 12. Nadamo se da će se e, vijeće i parlament dogovoriti i dostići sporazum. E, mi, mi smo sada u prosincu te također moramo imati na umu da sve tri institucije bi trebale finalizirati ovaj proces e, e, što je prije moguće jer petog sljedeće godine podsjećam neće više biti pravne osnove znači za provođenje zakona što se tiče prekograničnih cestovnih e, prekršaja. Zbog toga podsjećam vas na to da zapravo što se tiče oni koji organiziraju sljedeće faze samog glasovanja da pozivam ih da osiguraju prihvaćanje ove direktive i usvajanje ove direktive što je prije moguće kako bi zbilja na kraju imali dobru pravnu osnovu 6. E, e, svibnja sljedeće godine. U svakom slučaju želim zahvatiti i izvjestiteljici i svim članovima tran e, odbora na dobrom poslu. Hvala lijepa, riječ ponovo ima izvjestiteljica. Hvala lijepa. Želim zahvaliti svima na komentarima. Želim reći samo dvije stvari. Prvo, što se tiče komentara gospođe Foster želim je podsjetiti da smo od 2007. morali čekati tri godine jer neke vlade nisu željele ovu direktivu i protivile su joj se. Koristile su izgovor e, da nema pravne osnove sada je komisija imala, došla na ideju promijeniti pravnu osnovu što nam je omogućilo da izađemo iz te slijepe ulice i postignemo e, napredak. Europski sud je odlučio da je e, sad što se tiče pravne osnove to u redu, tako da su sad e, te tri zemlje morale pristati i uključiti se u provođenje ove direktive uzimajući u obzir sav taj povuci potegni u vezi sa ovom direktivom mislim da ne treba dalje odlagati primjenu jer e, Ujedinjeno kraljevstvo je u situaciji da nema problema sa primjenom ove direktive ja barem ne vidim tu probleme e, ja shvaćam da moramo biti dovoljno restriktivni e, da vijeće neće moći izvlačiti zečeve i šešira. Sigurna sam da će vlasti Ujedinjenog kraljestva i u najgore mogućem scenariju biti u mogućnosti nositi se sa situacijom. Ja se nadam da neće biti neugodnih iznenađenja e, na trijalogu. U svim godinama koje sam provela u ovom odboru nikad nisam pokušala karakterizirati amandmane koje su ulagali moji kolege, sve sam ih pažljivo pročitala. E, ovo što je kolegica napisala o vozačima koji izazivaju velike e, sigurnosne probleme u prometu. Kako bi se pokušao smanjiti broj e, prometnih nesreća. Što se tiče udruženja vozača, mislim da ih nije pravedno uspoređivati sa e, udruženjima žrtava. Želim da se posebno e, spomene one koji su bili žrtve prometa i koji su bili oštećeni u prometnim nesrećama. Hvala lijepa, time smo stigli do posljednje, do kraja ove točke dnevnog reda. Glasat ćemo sutra, nadam se ćete svi biti e, na sastanku i da pučani neće imati nikoga e, viška. E, prelazimo na točku šest dnevnog reda, to je prezentacija od strane opće uprave ITEC nove novog alata koji se zove e-sastanak. Hvala lijepa, želim vam prezentirati novi alat koji se zove e-sastanak. To je jedna komponenta programa mm, e, paperless, znači sa ciljem smanjenje količina papira. E, prezentacija će biti vrlo, vrlo kratka. Pozivam sve vas da je pratite. Dakle, to je aplikacija koja e, se temelji na internetu, dakle ne mora se ništa instalirati, e, instalirati i može ju se upotrebljavati na bilo kojem uređaju. Evo, prelazim odmah na e, demonstraciju. Dakle, na stranici Europskog parlamenta ko se crta e-meeting. Ova aplikacija je interna, dakle dostupna je samo e, osoblju, zastupnicima i asistentima. Dakle, tu se upiše onda korisničko ime i lozinka. Ja ću upisati svoju lozinku. Da li si vidite? prvi put kada e, koristite aplikaciju dobit ćete ovaj uvodni e, ekran koji vam objašnjava prva tri koraka na u gornjem lijevom uglu stranice imate izbornik e, jezika znači ova aplikacija je dostupna na svim jezicima nadalje dostupna je i za sve odbore Danas, na primjer, e, odabraću odbor TRAN. Evo ga. Kad smo dakle odabrali e, odbor, sistem će nas direktno uputiti na e, mjesec sastanka i dobit ćemo dnevni red sastanka na desnoj strani. U gornjem desnom uklu imamo na primjer e, mogućnost kliknuti na plus ispred bilo koje stavke, dobit ću dodatne informacije i ime izvjestitelja, izvjestitelja u sjeni i tako dalje. Dakle, ovo je e, izgled e, dnevnog reda mogu također i e, imati prikazane samo dokumente bez i ovih dodatnih informacija. Dodatak to je jedan zgodni alat za vrijeme sastanka na primjer neko želi pristupiti dokumentu, mi ga jednostavno ne moramo ga više printati, nego ga jednostavno ovdje imamo sada dostupnog u elektroničkom obliku. Dakle, na e-odbor imamo dostupne još neke dodatne dokumente. Dakle, uz ovu konfiguraciju imamo još jednu konfiguraciju koja mi dopušta da podijelim bilo koju stavku sa dnevnog reda. Dakle, ako kliknem recimo ovdje na sastanak koordinatora, ovo sada ne radi, ne znam zašto. Evo ga, vraćam se na stavke dnevnog reda. Svi dokumenti su dostupni na različitim jezika, na primjer amandmani, e, i dostupni su i prije sastanka i za vrijeme sastanka i poslije sastanka. Dakle, možemo pristupiti svim dokumentima na svim jezicima i od sastanaka od prošlih godina. Na primjer, evo sada ću uzeti ovaj dokument na mađarskom jeziku. Dakle, ova e, aplikacija vam dopušta da pristupite dokumentu, e, međutim ja ga mogu otvoriti i u drugim aplikacijama koje su instalirane na mom uređaju i onda mogu raditi stvari kao što su zaokruživanje, podlačenje i tako dalje, sve ono što se može raditi na papiru, na papirnatoj verziji e, mogu prekrižiti, zaokruživati, dodavati svoje komentare i tako dalje. Dakle, tipična interakcija sa dokumentima koju poznate iz e, rada sa isprintanim dokumentima stoji vam na raspolaganje i ovdje u elektroničkom obliku. Svi dokumenti svi komentari, sve što sam e, napravio s dokumentom ostaju u ovom e, fajlu. I moji komentari su naravno privatni, znači nitko osim mene ne može vidjeti izmjene koje sam ja učinio, osim ako ih ja odlučim podijeliti s nekim. Dakle, evo, ovo je tipičan scenario pristupa dokumentu. Hvala lijepa na pažnji. Hvala lijepa. E, za riječ se javila Lucy Anderson. Kao prvo želim e, čestitati e, DG ITEC. Otkad sam došla e, u parlament impresionirana sam uslugama koje pružate članovima i svim poboljšanjima na kojima radite bez obzira o čemu se radi. Dakle, samo sam to htjela reći. U vezi sa ovim imam jedno pitanje kako se to povezuje sa novim upravljanjem, sa novim sustavom upravljanja znanjem koji je razvijen i također da li se ovome svemu može pristupiti kroz portal ili je potreban e, pristup e, serveru na terminalu. Hvala lijepa na vašim e, komentarima. E, najprije želim e, objasniti, ovo je e, interna aplikacija. Kako bismo je upotrebljavali, postoje dva načina. Ili preko terminala ili preko Epenet portala. E, na temelju korisničkog imena i lozinke. Mi ćemo pojačati sigurnost kako bismo e, time što ćemo dodati još jednu e, još jedan sloj, a to je token. Međutim, cilj nam je da upotreba bude što je lakša moguće. Mi smo stavili na raspolaganje tablete, dakle pretpostavljamo jednu dozu povjerenja. Sada što se tiče vašeg pitanja u vezi sa upravljanjem znanjem, veliki dio toga u vezi je sa suradnjom, suradnjom između političkih, eh, između klubova zastupnika i tako dalje. Dakle, kad se mora pripremati eh, gdje se pripremaju dokumenti. E-meeting dolazi u kasnijoj fazi kad su dokumenti već pripremljeni. Ako ima još pitanja, izvolite. Hvala lijepa. Hvala na ovoj inicijativi. Ja dolazim iz jednog e, parlamenta u Austriji e, gdje nismo e, upotrebljavali papir. ovdje sada moram na primjer kod obračuna troškova prilagati svoje avionske karte E, imam jedno konkretno pitanje u vezi sa ovim sustavom. Dakle, ja ovo sad još ne mogu upotrebljavati pomoću iPada. Dakle, kakvog smisla ima, e, dakle, ovo ima smisla samo ako sad recimo sjeći na ovom sastanku mogu imati do, e, pristup svemu ovome sa svoga iPada. Ako to još nije slučaj, kada će biti? Zapravo ova aplikacija je već sad dostupna. Ako sam dobro shvatio vaše pitanje, da, aplikacija je već sada dostupna. Znači za vrijeme sastanka ili prije sastanka ili poslije sastanka. Nadam se ja sam odgovorio na vaše pitanje. Da li E, imam pristup ovdje sa sastanka. Dakle, kako mogu e, ovdje sa sastanka pristupiti ovoj aplikaciji e, bez da imam pred sobom kompjuter, desktop. Dakle, potreba vam je neki uređan ili tablet ili smartphone. E, mi smo ovu aplikaciju učinili e, takozvan, to se kaže responsivnom, dakle bilo koji od ovih uređaja vam je potreban e, i pomoću bilo kojeg od ovih uređaja možete pristupiti aplikaciji. Ja mislim da stvar funkcionira. Izvolite sljedeći govornik. Ne znam da li ste shvatili, ali mislim da nismo dobili odgovor na pitanje kolege zašto se svaki puta mora predstaviti karta na papiru kad imamo znači ovo sve čudesno što čemu nam vi govorite zašto parlament eh, svaki put traži od nas da šaljemo taj e, boarding pass zašto to ne bi mogli napraviti u elektroniskom e, e, elektroniskom obliku govorimo o tome da zbilja će nas taj papir ubiti i u svakom slučaju ubit, ubit ćete nas u svakom slučaju ako jer to je jedna anegdota u smislu što je mala curica rekla da kroz stabla i nedostatak kisika jedno ćemo, ćemo svi e, nestati i ubit nas. Mi sada govorimo o jednom našem uratku. Ja potpuno shvaćam da još moramo E, dosta toga učiniti kako bismo smanjili upotrebu papira, ali sad smo se koncentrirali na najveći udio potrošnje papira. E, prošle godine smo isprintali 30 milijuna stranica, ovom, ovim alatom to smanjujemo. Postoje neki odbori koji već rade potpuno bez papira, na primjer e, odbor za zapošljavanje, NV i tako dalje. Ovo je jedan mali korak, odnosno prvi korak kako bismo e, radili sa što manje papira sa krajnjim ciljem da radimo potpuno bez papira. U redu? Izvolite. Imam još samo jedno malo pitanje. Pitanje je vrlo kratko. Kako ova aplikacija e, kako se ona odnosi sa linkovima koji već postoje na stranicama Europskog parlamenta. Da li postoji kvalitativna razlika, da li dokumentu pristupim pomoću ove aplikacije ili pomoću web brauzera. Dakle, ja dokumente mogu naći i pomoću drugih e, e, linkova, da li postoje razlike ili me oba puta vode prema istim rezultatima. Moj problem je da ja na paralelne načine mogu naći jedno te isto. Eto, to bi bilo moje pitanje. Izvolite. Hvala na ovom pitanju. Da, doista. E, aplikacija e-meeting vam prezentira apsolutno isti dokument, iste informacije samo na drugi način. Dakle, s tim da je ovdje fokus na sastanku, dakle broj dvorane, dnevni red i tako dalje. To je samo jedan drugi način e, prezentacije, ali ono što mi mislimo je da na ovaj način e, e, smo razvili nešto što je vrlo specifično za potrebe onih koji rade na sastancima E, mi mislimo da aplikacija e-meeting je korisna i za sastanke koordinatora e, gdje nam je cilj i veća sigurnost. Ali za sada da, e, dakle dokumenti su jednaki bez obzira kojim putem ste do njih došli. Mi smo inače vrlo zahvalni na feedbacku, vašim komentarima ja sada prezentiram e, ovu aplikaciju na različitim odborima i ono što bih želio znati je e, na kojem stupnju primjene su ostali kako bismo mogli procijeniti napredak e, odnosno razlike u napretku između različitih odbora dakle da li na, na za vrijeme sastanka na primjer E, mogu razmjenjivati poruke sa svojim asistentom i takve stvari. Dakle, ovo je sad samo prvi korak koji smo razvili, a slijede daljnji koraci. Hvala lijepa. Hvala vam što ste e, nam ovo prezentirali, odgovorili na pitanja. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, povratne informacije o trijalozima. E, taj dio sastanak je zatvoren za javnost dakle tu nemaju sada pravo biti niti predsjednici vijeća niti komisije niti bilo tko drugi ko nije član ovog odbora pa vas molim da sada e, napustite dvoranu ako nemate pravo biti nazočni. Da kommt ne?